Here we go. All welcome everybody. Uh, our President Busek. Dobro došli svi. Naš predsjednik Busek će biti s nama za sat vremena i do tad je moj privilegij da predvodim ovaj sastanak. Kao prvo moramo još iz srpnja potvrditi naš e, zapisnik. Iako nitko ništa nema za reći do kraja ovog sastanka, smatrat ćemo to prihvaćenim. Idemo odmah preći na našu radionicu e, Brexit i industrija i svemirska politika i to je treća ovakva radionica u seriji radionica, dakle u pogledu e, samog učinka Brexita na EU 27. A završna radionica će biti u studenom. Dakle, mi želimo da evropska industrija bude e, konkurentna, kako može i dalje biti jedna vrsta pokretača održivog rasta i zapošljavanja u Europi. E, kada govorimo o malim e, mikropoduzećima i poduzećima srednje veličine, oni čine u stvari 99% tvrtki u Europskoj uniji i u stvari čine isto dvije trećine privatnog sektora i uistinu snažno doprinose poslovanja EU. Europskoj uniji. Isto tako je i važna svemirska politika, pogotovo i sektori kao što su E, promet i to je vrlo važno i za teme kao što su e, klima. I stoga, e, budući da je još samo pola godine pred Brexit, današnja radionica će se baviti potencijalnim pravnim i ekonomskim učincima na EU27. Kada govorimo o Brexitu, industriji i svemirskoj politici imamo nešto manje od sat vremena, mm, budući da počinjem s elektronskim glasanjem u četiri E, ovu radionicu isto tako prenosimo na internetu i na našoj web stranici, dakle ITRE odbora ćete imati objavljene prezentacije, imat ćemo jedan sažetak, svi govornici imaju najviše deset minuta po prezentaciji, a nakon toga, nakon ova tri govornika ćemo e, imati jedan dio gdje ćete vi moći postavljati pitanja i dobiti odgovore. Dakle, rado ću sada dati riječ E, prvoj e, govornici, Reinhilde Beugler, sam li to dobro izgovorio i to će biti jedan pregled e, potencijalnih implikacija Brexita za industriju i svemirsku politiku za EU 27 i ovdje se radi o profesorici na e, Katoličkom sveučilištu Leuven e, na odjelu za menadžment, strategiju i inovacije. Isto tako je izvanredna profesorica u Brugelu od 2009. i trenutno je dio e RC znanstvenog vijeća i isto je tako bila članica odnosno još uvijek je članica stručne skupine RISE za povjerenika Carlos Modasa. Hvala lijepa, drago mi je što mogu govoriti o industriji i svemirskoj politici i kakva će tu biti situacija nakon Brexita, ali ono što je najvažnije kada govorimo o Brexitu, to je ta određena nesigurnost i pogledu toga kako će funkcionirati trgovinski odnosi između Ujedinjene kraljevine i EU27 i tu imamo i tu određenu nesigurnost u pogledu toga kakva će se strategija razvijati u pogledu svemirske politike industrije i mislimo da Evropska unija sada već treba razmisliti o tome kako bi ta vrsta politike trebala izgledati nakon Brexita. Dakle, budući da je tu uvijek određena nesigurnost. Tu možemo samo iznijeti neka opća načela u pogledu toga e, kako bi trebalo izgledati odgovor e, Evropske unije u tim sektorima. To je ono što ću ja pokušati učiniti ovdje. Moja prezentacija će biti ovako jedan široki pregled e, načela takve industrijske i svemirske politike i dva daljna izlagača će ići više u e, detalje kada govorimo o toj temi. Dakle, ono što bih ja željela učiniti je čisto malo ukazati na to kako će se promijeniti taj ukupni okoliš kada govorimo o tim e, temama i što se može činiti, koje politike će nam biti e, potrebne u EU 27 E, kada govorimo o našem rastu, dakle kakvu vrstu industrijske i svemirske politike e, bi trebali imati i kako to možemo povezati sa Brexitom. Dakle, kada govorimo o izazovima i e, tom okruženju koje se mijenja, Vidite da ovdje imamo sve veću globalizaciju i pogotovo tu trebamo spomenuti Aziju i e, Kinu i imamo vrlo brzo tehnološke promjene, digitalne tehnologije se tu razvijaju vrlo brzo i kao posljedica e, toga e, nekako možemo reći da nestaju granice između sektora pa je puno teže sada povući jasnu liniju između različitih e, sektora i time nestaju nestaju te granice između pojedinih e, tvrtki. Dakle, ovaj globalni lanac vrijednosti je nešto što postaje vrlo važno i veća je izloženost poduzeća toj određenoj nesigurnosti u ekonomskom smislu, ali i u političkom smislu. Imamo dakle sve veći protekcionizam, trgovinske ratove, a i Brexit je jedan daljnji element, međutim ne jedini. Tako da tu e, imamo općenito gledajući sve e, veću neizvjesnost ono što ja smatram vrlo važnim, jednim velikim pokretačem svih promjena o kojima mi razgovaramo, to je taj trend prema tom e, globalnom lancu vrijednosti i koliko je važan ovaj aspekt e, inovativnosti u smo mi tu imali jedno istraživanje kako bi došli do određenih e, podataka. To ukazuje na to da su ekonomske aktivnosti unutar EU unije postale više integrirane kada govorimo o tom GVC u globalnom lancu vrijednosti i tu postoji određena specijalizacija na određenim zadacima, odnosno dijelovima tog e, lanca. To znači da je veća povezanost između tvrtki, između sektora i regija i zemalja. Kada govorimo o Europi, ono što je tu važno u pogledu tih podataka, obično koristimo taj termin GVC, ali tu imamo jednu europsku dimenziju gdje većinom e, ti lanci se organiziraju na europskoj razini, pa možemo govoriti o europskim lancima vrijednosti. Ono što mi tu isto tako vidimo je da tvrtke koje sudjeluju u tim globalnim e, lancima, a to nisu samo velike tvrtke koje su negdje pri vrhu, već i mala e, poduzeća koja pružaju svoje usluge unutar tog lanca, mogu steći e, bolje položaje, mogu biti produktivniji i stvoriti više vrijednosti i što se njihov doprinos e, je prije svega bitan u pogledu tih jedinstvenih kompetencija i vještina koje one mogu pružiti i to isto tako možemo povezati dakle sa inovativnim kapacitetima jer sve više e, će biti bitne firme i, sektori koji ne će doprinositi i to neće biti toliko biti vezano uz kvantitetu već uz kvalitetu. Dakle, to je ono što će biti bitno, dakle da e, imamo aktivnosti gdje se uistinu dodaje ta vrijednost, a to je opet povezano sa tim inovativnim kapacitetima. I to je nešto što vidimo diljem svih e, sektora, dakle da imamo te aktivnosti visoke vrijednosti e, koje su opet povezane sa tim inovativnim kapacitetima kapacitetima e, tvrtki koje stvaraju te kapacitete opet unutar tog e, globalnog lanca vrijednosti što možemo povezati sa europskim lancem. Kada govorimo ovdje o određenoj politici, jako je važno shvatiti tu međusobnu povezanost tih e, aktivnosti i diljem poduzeća i diljem e, sektora i e, zemalja i tu je potrebno određeno pojednostavljenje politika. Za zemlje to znači da moramo ne imati samo te globalne lance vrijednosti, već i određene koristi od toga. A to znači da morate moraju prvo funkcionirati ti lanci vrijednosti, dakle i u ovom prekograničnom aspektu, dakle ljudski kapital, znanje je tu bitno, ali treba i doći nekako do određenih vrijednosti, što znači da će zemlje to morati povezati sa produktivnim sposobnostima, dakle kroz zadatke gdje se oni mogu specijalizirati unutar tog globalnog lanca. Dakle, sve to mora biti nekako fluidno, Međutim, e, ono što je tu bitno je ta specijalizacija i te lokalne e, mogućnosti u pogledu određenih zadataka. Dakle, kad govorimo o samoj e, politici, to će uvijek biti određena kombinacija, dakle, politike u pogledu granica, trgovine, dakle, kako bi to sve dobro funkcionirali unutar tih lanaca vrijednosti, ali ono što je bitno je da tvrtke mogu sudjelovati u tom lancu, da im se to dozvoljava i da mogu stvoriti određenu vrijednost kroz to. Dakle, e, to je ta određena behind the border e, policy koja je opet povezana sa tom trgovinskom politikom. Dakle, ta otvorenost je nešto što je vrlo e, važno za te tvrtke kako bi se one mogle integrirati. Međutim, industrijska politika će isto tako biti vrlo važna kako bi se moglo postići te određene vrijednosti. Naravno, to znači da ono što je vrlo važno kako bi se mogla steći određena vrijednost iz tih vrijednosti je trgovinska e, politika E, kod govorimo o tim e, postojanju ili nepostojanju određenih carinskih e, prepreka, ako negdje dođe do određenih carinskih carina ili prepreka unutar tog lanca, to će ugroziti cjelokupnu situaciju. Dakle, trebamo ići na otvorena tržišta. To je nešto što je vrlo važno za taj cjelokupni lanac vrijednosti što znači da sve komponente unatog lanca moraju biti dostatno otvorene, ali moramo i šire razmišljati kada govorimo o, trgovinskim partnerima, jer bilo koje prepreke koje bi tu postojale s nekom trećom e, zemljama koje su dio lanca, će utjecati na sve tvrtke koje su tu uključene i tu se ne radi samo o direktnim trgovinskim partnerima, već i o indirektnim trgovinskim partnerima. A to će opet znači da e, to pitanje trgovinske liberalizacije bi trebalo postati još važnijim kako bi mogli obuhvatiti sve izravne i neizravne učinke. Dakle, ne radi se tu samo o trgovinskim e, e, preprekama, već o određenim standardima. Dakle, naše jedinstveno tržište je tu opet vrlo bitno. Dakle, e, ta usklađenost je nešto što je vrlo važno kako bi svi mogli sudjelovati u tom lancu vrijednosti i naravno tu mora postojati određena ekonomska povezanost, e, dakle i logistički lanci tu moraju dobro funkcionirati, moramo imati dosadnu infrastrukturu, daljnje usluge koje mogu doprinijeti tome da ova integracija bude e, košta što manje. Dakle, trebamo osigurati da imamo te lance vrijednosti, bilo se radi sada globalnim ili onima na europskoj razini, da stvaramo dostatnu vrijednost. Međutim, ono što je isto tako važno je koliko te vrijednosti možete zadržati e, Dakle, koje tvrtke, koje zemlje će u stvari moći nekako imati koristi od te vrijednosti i kao što sam ja već prethodno rekla, vrlo je važno da se to može učiniti samo ako imate jedinstvene kapacitete, održive unutar tog lanca vrijednosti koje će vam omogućiti da i zadržite tu vrijednost. Dakle, to opet povezujemo sa onom inovativnom sposobnošću, jer to je ono što je važno kada govorimo ovoj održivosti i omogućit će se dakle ne samo da se stvara vrijednost, već da se ona i zadrži, kako tvrtke, tako i e, regije. Dakle, kada govorimo o ciljevima politike, nije važno samo osigurati dobro funkcionirajući e, lanac vrijednosti i trgovinsku politiku, već da istovremeno imate dovoljno snažnu e, trgovinsku politiku koja će vam omogućavati da imate tu e, inovativnost i da zadržite te vrijednosti. Dakle, povezujemo tu trgovinsku politiku sa industrijskom politikom. To bi značilo da ukupno gledajući bi ciljevi trebali ići ka tome da Europa postane atraktivna za nove tvrtke koje imaju te inovativne sposobnosti i trebamo stvoriti okvirne uvjete za to. Teško je znati e, gdje može nastati ta inovativnost, to može biti u bilo kojem sektoru, bilo kojoj vrsti aktivnosti, lancu vrijednosti, pa e, te horizontalne politike tu moramo naglasiti. I na kraju ta kombinacija trgovinske politike sa onim dijelom koji je izvan Evropske unije, tu se sad ne radi samo u Ujedinjenoj kraljevini, e, moramo osigurati dakle da smo dovoljno otvoreni prema svima koji nisu u Europskoj uniji, ali kad govorimo o dijelu unutar Europske unije moramo stvoriti okvirne uvjete za inovaciju i kao što sam već prethodno rekla, to je ta horizontalna politika, međutim isto tako je važno pratiti neke vrlo važne sektore u pogledu rasta gdje Europa se uistinu može na održivi način razviti e, i kako bi se mogle zadržati te vrijednosti. Dakle, digitalni sektor će tu biti vrlo važan. On je vrlo važan kada govorimo o svim ovim aspektima, ali isto tako što se tiče e, Europe, e, biofarmaceutski sektor, to može biti jedan vrlo veliki pokrotač u ovom lancu vrijednosti, zatim promet, e, automobilska industrija je to vrlo važan sektor. E, svemirska politika isto tako. E, dakle, kao što sam već spomenula, to je taj horizontalni aspekt e, kako bismo e, pratili one sektore koji mogu biti ključni i trebamo vidjeti kako su tu primjenjivi ovi okvirni uvjeti u svim tim sektorima i da li su tu potrebne određene intervencije. Evo, to je ovako jedan kratki, brzi pregled e, što se tiče ovih e, izazova i politike, a sada bih dala riječ dalje sljedećem govorniku. Hvala lijepa na svim vašim komentarima. Gospođa Luisa Sentos e, je sljedeća na redu, ona je direktorica za međunarodne odnose i Business Europe i isto tako je bila u savjetodavnoj skupini TTIP-a i e, sada je članica stručne skupine za e, trgovinske sporazume Evropske unije. Hvala vam lijepa. Ja sam zaista stručnjakinja za trgovinska pitanja. Ovo je prvi puta da dolazim kao gošća u ovome odboru kako smo razgovarali o Brexitu. Na samome početku želim dati jedan kratki pregled vezano uz to kakvo je stajalište Business Europa vezano uz Brexit i koji su naši prioriteti. A nakon toga bih se željela nešto detaljnije osvrnuti na međusektorska pitanja koja bi mogla imati utjecaja na industriju usluge. Za nas su industrija i usluge međusobno povezani i mislimo da to ne treba odvajati. I na kraju ću dati kratki eh, pregled eh, vezano uz korake koje smo poduzeli. Koji su naši prioriteti u ovom trenutku? Znate da živimo u vrlo teškom okruženju. Vidjeli ste rezultate samita u Salzburgu. Za nas u Business Europe važna je stvar da imamo jedno prijelazno razdoblje. Tako dugo dok nemamo novi ugovor koji će postaviti zakonski okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene kraljevine, trebamo osigurati glatko povlačenje e, iz e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i prelazak u novi status gdje Ujedinjena kraljevina više nije članica. E, drugim riječima, e, smatramo da bismo zapravo trebali imati sličnu situaciju kao danas, gdje bi e, Ujedinjena kraljevina i dalje bila članica jedinstvenog tržišta i carinske unije, ali da bismo to mogli imati, mora se zaključiti ugovor o povlačenju. Bez toga to nije moguće. Za nas je važno s obzirom na to da vrijeme zaista leti, i praktički imamo vremena do listopada ili možda sredine studenog da se pronaće rješenje za povlačenje, a posebice da se pronađe rješenje za pitanje Irske. A to je za poslovnu zajednicu važno jer ako se to ne postigne nećemo imati to prijelazno razdoblje. Također želim reći da kad govorimo o budućnosti a znamo da moramo pričekati da Ujedinjena kraljevina zapravo dobije status treće zemlje, da efikasno započne s pregovorima. Za europsku poslovnu zajednicu važno je održati tjesnu suradnju i dalje sa Ujedinjenom kraljevinom. Ali, i to je zapravo važno ograničenje, ne smijemo dovoditi u opasnost integritet jedinstvenog tržišta. Za nas je to ključno pitanje. Naravno, pristup tržištu, želi li ga Ujedinjena kraljevina i dalje imati nakon napuštanja Europske unije. Nešto je što će zapravo uvjetovati e, manju razinu kontrole, posebice kada se radi o trgovinskoj politici. Ujedinjena kraljevina je rekla da ne bi željeli ostati dijelom jedinstvenog tržišta, ne bi željeli biti u Carinskoj uniji sa Europskom unijom i to je naravno stvar odabira vlade Ujedinjene kraljevine s jedne strane, ali s druge strane ne mogu imati jednak pristup tržištu kakav imaju danas. I mislim da je izuzetno važno to ovdje naglasiti zato što e, je Europska poslovna zajednica zaista e, zainteresirana za održavanje jedinstvenog tržišta Europske unije. Prijeđemo sada na važna pitanja u kontekstu Brexita. Istaknula bih četiri stvari koje imaju utjecaj, rekla bih, na nekoliko industrijskih sektora. Prvo su carinska pitanja. Kao što znate, trenutačno, i to je zapravo temelj Europske unije, imamo zajedničku vanjsku tarifu, imamo zajedničku granicu, primjenjujemo iste carinske pristojbe, ista pravila kada govorimo o trgovinskoj razmjeni s našim partnerima. Također imamo zajednički regulatorni okvir i to je temelj e, jedinstvenog tržišta, zajednička pravila iste društvene standarde, iste standarde zaštite okoliša, iste politike koje se odnose na tržišno natjecanje. To naravno znači da samo trebate jednom testirati jedan proizvod i u načelu kad to učinite sukladni ste pravilima Europske unije ako proizvodite u Europskoj uniji. Kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, sve se ovo dovodi u pitanje. To znači da ne znamo što će se nakon toga dogoditi s carinama s carinskim pristojbama. Ako ćemo imati sporazum o slobodnoj trgovini, Ujedinjena kraljevina će zadržati pristup eh, bez naplate carinskih pristojbi europskom tržištu, ali u ovome trenutku to još uvijek eh, nije zajamčeno ponekad te pristojbe mogu iznositi 40% i više, primjerice za industrijsku robu, za tekstil je 20%, za treće zemlje 10% za automobilsku industriju. Znate da zapravo Ujedinjena kraljevina e, inzistira na tome da one budu niže. Ako se ne dogovorimo kod carinskih pristojbi, naše će se kompanije zapravo susresti sa dodatnim carinskim pristojbama koje će morati plaćati kada roba se izvozi u Ujedinjenu kraljevinu i obrnuto kada roba iz Ujedinjene kraljevine ulazi u Europsku uniju. Također, Trenutačno imamo jednak regulatorni okvir u Europskoj uniji i naravno u Ujedinjenoj kraljevini. To znači da ako propisi to traže, testirate proizvode samo jednom. Dovoljna je također samo jedna deklaracija na proizvodu. No ako Ujedinjena kraljevina i Europska unija ne postignu dogovor ili Ujedinjena kraljevina odluči odstupiti od regulatornog okvira, to naravno znači da ćemo možda morati dvostruko testirati, da ćemo imati različite deklaracije i naravno kompanije također trebaju biti sukladne različitim propisima. To je dodatno administrativno opterećenje za kompanije, posebice mala i srednja poduzeća. Morat će vjerojatno zaposliti više ljudi da se bave carinskom papirologijom, a to je vrlo važno, ali to nije sve. To bi također značilo da ćemo imati i carinsku kontrolu na granici. E, zamislite samo hranu, dakle naši fitosanitarni standardni mjere su vrlo visoki, svaki proizvod koji dolazi iz treće zemlje u načelu mora se testirati kako bi se vidjelo je li sukladan propisima Europske unije i to naravno za sobom povlači dodatnu papirologiju i slično. Dakle, kad se radi o takvoj trgovinskoj razmjeni. Dakle, možemo očekivati da ako se ne postigne dogovor, mislim da je to i prethodni govornik također rekao, da možemo očekivati dodatno opterećenje. Trenutačno postoji vrlo integrirani opskrbni lanac između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, određeni broj proizvoda koji ulaze i izlaze, zahvaljujući tom integriranom opskrbnom lancu. Ako sada na put tome stane carinska papirologija, dodatne provjere i slično, to je onda naravno nešto što će dovesti do povećanja troškova, ali to nije sve. Također će dovesti do povećanja aktivnosti koje je potrebno provesti na granici. Druga stvar koju želim istaknuti su pravila podrijetla. Ljudi to ne vole E, nije pretjerano atraktivno, ali to je nužno e, kako bismo imali oslobođenje od carinskih pristojbi. Morate dakle imati dovoljno veliku proizvodnju u povlaštenom području kako bi vaš proizvod bio oslobođen plaćanja carinskih pristojbi. Primjerice za sada za automobile morate imati 55% u povlaštenom e, području, dakle u Ujedinjenoj kraljevini ili EU, kako bi proizvod mogao biti oslobođen e, pristojbi. Imate zapravo čitav niz ulaznih stavki iz, koje dolaze iz različitih mjesta. Proizvodi koji će se proizvoditi u Ujedinjenoj kraljevini ili u Europskoj uniji E, mogli bi se nakon izlaza smatrati dovoljno proizvedenima u povlaštenom području u dovoljnoj mjeri da budu oslobođeni pristojbi, ali bez dogovora e, nema jamstva da ćemo zadržati iste opskrbe lance zato što jednostavno e, nećemo biti sukladni pravilima koja, su, koja je nužno ispoštovati kako bismo imali taj povlašteni tretman. Europska unija ima čitav niz e, e, ugovora o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, primjerice s Korejom i Kanadom i koristimo zapravo sirovine i ulazne stavke iz tih zemalja. Ako u budućnosti Ujedinjena kraljevina nema e, iste propise kao Europska unija, mi kao Europska unija nećemo moći koristiti primjerice poluproizvode iz Ujedinjene kraljevine. Dakle, to je jedan od aspekata koji će imati značajan utjecaj na opskrbni lanac. E, regulatorne razlike također su vrlo važno pitanje, e, ne samo za sektore, to je također e, još i važnije pitanje kada govorimo o tržišnom natjecanju, o, govorimo o socijalnim ili standardima zaštite okoliša. Govorimo zapravo o jednakim pravilima za sve. Hoće li Ujedinjena kraljevina i dalje zapravo e, uživati u jednakom položaju kao i Europska unija ili ćemo imati zapravo e, različita pravila ovisno o tome radili se o poduzeću Europskoj uniji ili Ujedinjenoj kraljevini. Što se tiče e, toka podataka, znate da trenutačno na snazi imamo opću uredbu o zaštitu osobnih podataka. Ako Ujedinjena kraljevina postane treća zemlja, ona će u skladu s europskim propisima postati nesukladnom. To znači da ćemo morati imati posebnu odluku koja će omogućiti daljnju razmjenu podataka između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. To bi moglo potrajati. E, tu odluku o adekvatnosti ponekad bi se moglo i prilično dugo čekati, a to je nešto što predstavlja nesigurnost za poslovne subjekte. Neću puno ulaziti u istraživanje Mislim da imate posebnu radionicu koja je posvećena tome, ali tu svakako želimo održati bliske odnose sa Ujedinjenom kraljevinom. Ovo su dvije publikacije koje smo pripremili vezane uz Brexit, zato što želimo da poduzeća budu spremna. To je vrlo važno. Vrlo je važno da u međuvremenu čak i ako ne znamo kako će izgledati budući odnos između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, da se poduzeća pripreme i za najgori mogući scenarij ako do njega dođe. Istovremeno, važno je također da poduzeća budu svjesna onoga što Brexit može značiti za opskrbni lanac i mislim da je to za nas zapravo najzahtjevniji dio, najveći izazov. Jedan od naših ciljeva kao Business Europe također je podizanje svijesti poduzeća o tome da moraju biti spremni. Nastojimo to učiniti tako što ističemo različita područja u kojima bi se mogao osjetiti učinak Brexita. Hvala lijepa, gospođo Santos. Naš sljedeći e, govornik je gospodin Jean-Jacques Tortura koji je ravnatelj Europskog svemirskog, e, odnosno Europskog instituta za svemirsku politiku od e, lipnja 2016. godine. Od 2007. do polovice 2016. bio je glavni tajnak ASD-a Eurospace, a isto tako je jedno vrijeme proveo u uredu Francuske svemirske agencije lociranom u Sjevernoj Americi, te je radio i kao ataše za svemirska pitanja aeronautiku u e, veleposlanstvu Francuske u Washingtonu. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Uvijek je čast e, biti pozvan govoriti pred Europskim parlamentom. Evo nekoliko riječi o Europskom institutu za svemirsku politiku sa sjedištem u Beču, to je jedinstveni think tank i posvećen je svemirskoj politici i svim pitanjima povezanim e, s njom. Ujedina kraljevina i svemir. Evo, možda nekoliko općih e, napomena i opisa tih odnosa za početak e, i naravno svih onih specifičnih e, obilježja tog odnosa. Za početak valja podsjetiti da je Ujedinjena kraljevina članicom čitavog niza organizacija kao što su Europska svemirska agencija, EUMETSAT i nekih drugih i to će tako i ostati nakon Brexita također. No, valja naglasiti isto tako koliko je Ujedinjena kraljevina tradicionalno usredotočena na poslovnu primjenu e, svemirske politike, možda čak u većoj mjeri nego bilo koja druga država članica ovoga trenutka. Jedna od posljedica takvog pristupa jest e, ograničeno sudjelovanje u programima kao što su Ariana ili u svemirskim letovima sudskom posadom koji e, se e, ne bave strateškom vizijom onoga što bi e, svemirska industrija u jednoj kraljevini mogla ili trebala činiti u svemiru. Valja naglasiti da je Ujedinjena kraljevina također vrlo osjetljiva i zainteresirana za pitanja povezana sa sigurnošću i obranom i e, tradicionalno daje veliki doprinos promišljanjima u tom području. Rekao bih da je problem e, perspektive Brexita i eventualnog e, napuštanja Europske unije isto tako osjetljivi u ovome području i na koncu Ujedinjena kraljevina je među svim državama članicama ona koja možda ima najliberalniji pristup svemiru i svemirskoj politici. Da bismo ilustrirali tu činjenicu, odnosno ocjenu, e, pripremili smo ovaj grafički prikaz, to je rezultat jedne od e, studija koja je objavljena prije nekoliko tjedana e, u našem institutu, a njome se prikazuje broj distribucija privatnih ulaganja u području svemirske politike, konkretno e, u području koje nazivamo New Space. E, prema ovom grafičkom prikazu vidljivo je da se većina tih aktivnosti odvija upravo u Jedine kraljevini, gotovo trećina ukupnog broja takvih distribucija odnosi se upravo na Ujedinu kraljevinu i na ulagače iz Ujedinjene kraljevine. Evo nekoliko riječi o tome e, što je to što izdvaja Ujedinjenu kraljevinu od ostalih država članica i na koncu ćemo se osvrnuti na moguće posljedice izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije u različitim stožernim programima e, svemirskog programa Europske unije. Za početak e, reći ćemo nekoliko riječi o Koperniku za očekivati da će Ujedinjena kraljevina nastaviti e, biti članicom Europske e, svemirske organizacije, odnosno agencije EMECATA, ECM, e, duplove EFA, Mercatora i tako dalje. I imat će pristup velikim količinama podataka zahvaljujući politici otvorenog pristupa. No, neki podaci će imati ograničeni pristup za države koje nisu članice i može doći e, do problema primjerice sa visokopropusnim pristupom e, podacima, no ono o čemu e, je zapravo riječ jest mogućnost budućeg sudjelovanja Ujedne kraljevine u Koperniku tako da će e, i to će se moći dogoditi putem e, posebnih e, ugovora ili će Ujedinjena kraljevina se nastaviti, nastaviti davati doprinos putem i na temelju europskih pravila o javnoj nabavi. Kopernik je sam po sebi jedan suradni program i naravno u interesu je svih strana da se osigura nastavak e, suradnje i doprinosa u jednoj kraljevini, a i svih ostalih. Dakle, što šira baza, što šira osnova suradnje, to će e, biti bolje po taj program. Tako da e, očekujem da će doći do sklapanja sporazuma koji će osigurati E, pošteno e, i e, snažno sudjelovanje Jedine kraljevine u budućim aktivnostima, no to je isključivo moja pretpostavka. Što se tiče sigurnosti u svemiru i svemirske sigurnosti, Riječ je ovdje o sudjelovanju u Ujedinjene kraljevine u programima kao što su okvir potpore za nadzor i utvrđivanje lokacije u svemiru i e, isto tako e, program situacijske svijesti u e, svemiru. Tu ima razloga za bojazan. Potrebni su posebni aranžmani kojima će se osigurati nastavak pristupa podacima. Za razliku od Francuske i Njemačke, e, Ujedinjena kraljevina tim programima ne doprinosi nacionalnim e, sredstvima i iz perspektive nove, e, novog financijskog okvira njihov doprinos će biti ograničen. Isto tako, kad je riječ, imamo Inmarsat koji je stacioniran u Ujedinjenoj kraljevini Postoji okvir za suradnju unutar kojeg se razmjenjuju podaci e, o stacionarnoj orbiti za potrebe izbjegavanja sudara i na to e, izlazak Ujedne kraljevine iz Europske unije neće imati učinka. I na koncu e, u ovome području imamo određeni broj usluga koje su dostupne i koje pružaju Sjedinjene američke države E, dakle, postoji visoki stupanj e, sigurnosti da će i tim uslugama ujedna kraljevina imati pristupa u budućnosti e, na komercijalnoj osnovi. Rekao bih dakle da ima samo nekoliko razloga za bojazan u tim programima. Dolazimo do sljedećeg skupa pitanja ili područja GovSat.coms, to su programi koje se e, koje predlaže usvaja unija, a koji e, se, koja se odnose zapravo na državne e, odnosno satelite namijenjene sigurnim komunikacijama za državne službe. I to je područje u kojem je Ujedinjena kraljevina tradicionalno imala vrlo snažnu nacionalnu perspektivu. Tijekom godina rasporedili su čitav niz vojnih e, satelitskih navigacijskih sustava. E, poznata je serija Skynet, u tijeku je Skynet 5, e, odnosno o Skynet 6 seriji se trenutačno razgovara. Iz perspektive industrije i općenito satelita, Britanska industrija e, sudjeluje i u poslovnim e, aktivnostima za e, geostatkom sustave. One su i privatne i poslovne prirode, tako da tu dalje sudjelovanje nije upitno. I tu nema nekih velikih razloga za bojazan. No, na kraju dolazimo do programa Galileo. Galileo, da vas podsjetim, E, jest program kojem se Ujedinjena kraljevina isprva žestoko protivila. Kada je program ipak usvojen, e, Ujedinjena kraljevina je uspjela e, izboriti se za vrlo snažni, snažan, jak položaj svojoj industriji u tom području. Riječ je o programu koji izaziva najviše rasprave ovog trenutka kada govorimo o mogućem prekidu britanskog e, sudjelovanja. Prvi zaključak i glavni zaključak koji bismo trebali izvući iz tih rasprava jest da ako nam je potrebno nešto da bismo ilustrirali relevantnost ulaganja u Galileo, E, onda e, te rasprave nam daju doista mnogo streljiva e, za to i materijala za takve usporedbe i ilustracije. Pokazuju zapravo koliko je taj program važan i značajan. Ono što je jasno je da svi civilni signali, komunikacijski signali će ostati dostupni u Ujedinjenoj kraljevini i u budućnosti. Nema razloga da tome ne bude tako, no pristup E, PRS-u, odnosno uslugama javne sigurnosti su nešto drugo. O tome tek valja odlučiti. Ulog je visok, ulog je e, dakle i sudjelovanje u budućim e, događajima. Tu vidimo dvije moguće razine promišljanja. Jedno je pristup signalu, za što smatram da je prilično lako pitanje koje se može jednostavno riješiti ili barem jednostavnije nego na drugi dio. Drugi dio pak se odnosi na sudjelovanje britanske industrije u upravljanju tim e, sigurnosnim sustavima. Dakle, bismo li trebali uopće dati takav pristup e, državi koja će postati trećom državom? To je kritično pitanje, najvažnije pitanje s kojim se trebamo suočiti. E, I na koncu bih naveo nekoliko argumenata valja podsjetiti da sve implikacije Brexita na svemirsku politiku, europsku svemirsku politiku nisu zapravo razmjerne veličini tog sektora. U ekonomskom smislu taj je sektor i dalje relativno malen, no ulog je mnogo veći od isključivo ekonomskog e, aspekta. Ujedinjena kraljevina nema veliku kompaniju svemirsku proizvođača E, ili slično, no e, ipak sudjeluje sa 17% industrijskim aktivnostima u programu Galileo i e, isto tako ima snažan, snažnu izvoznu orijentaciju i tu je svakako visoka izloženost riziku. Zatim, kada govorimo o Europskoj svemirskoj agenciji i o razvoju i tehnologiji. NATO Brexit vjerojatno neće utjecati, no postavlja se pitanje možemo li ocijeniti e, i valja ocijeniti hoće li to biti dovoljno da se zadrži kritična masa u britanskoj svemirskoj industriji. I, ili e, ne samo masi, ne, hoće li to značiti kraj konkurentnosti. E, programi Europske svemirske agencije možda više neće biti otvoreni za sudjelovanje u Galileu i u Koperniku. I tu e, vjerojatno neće biti kritične mase za takvo sudjelovanje. I tu bi se Velika Britanija mogla naći u problemima kad je riječ naravno o lancu dobave, e, pristupu e, najvažnijim tehnologijama i sl. I na kraju rekao bih da sva ona pitanja e, sigurnosti i obrane e, u kontekstu svemirske politike su nešto o čemu valja odlučiti na jednoj načelnoj razini, e, odnosno u kontekstu općenito sigurnosti i politike. Ujedna kraljevina naravno je dala svoj doprinos u oblikovanju politike u tim područjima i rekao bih da će najvjerojatnije svemir biti neka vrsta prekursora kad je riječ o tome kako bi Ujedna kraljevina i europskih 27 država članica mogle nastaviti e, surađivati u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada ćemo početi s pitanjima naših zastupnika. Prva je gospođa Van Bremp, socijaldemokrati. Izvolite. Hvala lijepa. Ja sam obećala i kolegici Telezi Griffin da ću pročitati njena pitanja jer ona nije mogla doći jer ima konferenciju svoje stranke e, pa ću pročitati njeno, e, njena pitanja vezano za do Brexita još nije ni došlo, a već osjećam određene učinke. u skladu sa izvješćem iz moje regije, sjever će biti dvostruko više pogođen Brexitom nego jug. E, vlati, vlastita studija učinka vlade pokazuje da će gubitak biti 2,5% BDP-a ako e, bi e, odabrali dakle određeni dogovor, a 8% ako bi e, imali dakle prekid i dogovor kao što je to sa Kanadom, a čak 12% ako ne bi bilo nikakvog dogovora. Dakle, posljedice bi bile strašne. Tu se radi uistinu o vrlo velikim vrijednostima, e, od tri... E, e, bilijuna e, poslova koji su uključeni u cjelokupno gledajući i radnici danas već gube svoje poslove zbog toga što e, tvrtke se premještaju ili smanjuju broj radne snage. Tu govorimo o automobilskoj industriji i nedavno su upravo objavili recimo da će smanjiti proizvodnju zbog Brexita. Ako ne dođe do nikakvog dogovora. To može rezultirati time da se sva proizvodnja prebaci u Slovačku, tako da će tisuće poslova biti izgubljene. A imamo tu još dodatni lanac nabave gdje će poslovi biti izgubljeni. Postoje određeni e, sektori gdje Ujedina kraljevina sudjeluje kroz e, svemirsku industriju i naravno da će se onda moći manje utjecati na sve programe e, u pogledu svemirske politike, e, gledajući cjelokupnu tehnologiju, istraživanje i razvoj i moramo reći da upravo ta industrija bi se mogla smanjiti za 8,1% u Jedinoj kraljevini. Airbus je rekao da će prebaciti dakle, ugovore za e, satelit iz Ujedinjene kraljevine u druge države članice. Ako ne bi bilo dogovora u pogledu Brexita, e, to bi dovelo do velikih e, problema i dugoročno gledajući. Airbus e, zapošljava 14 tisuća ljudi na 25 lokacija diljem Medine kraljevine i šire gledajući podržava 100 tisuća radnih mjesta. I gospođa Griffin moli, ja naravno mogu shvatiti njen apel, kako ona to uopće može objasniti ljudima u svojoj regiji, jer svim tim ljudima su ugroženi njihovi poslovi i industrija će time nazadovati. Evo, to je nešto što je ona htjela isto tako iznijeti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Van Brent. E, dakle, imamo tu... Prvo ćemo uzeti par pitanja, a onda ćete moći odgovoriti na njih. E, gospodin Dendika je sljedeći. Hvala lijepa. Htio bih započeti time što ću reći da se slažem sa onim što su iznijeli naši današnji govornici i imam pitanje koje je možda više upućeno britanskoj vladi. Znaju li oni koji će biti rezultat ove avanture? Imaju li oni prave brojke na umu? i britanska sveučilišta su mi se obratila, njihovi znanstvenici, mm, e, veliki broj ljudi i pitanje je što će se dogoditi s našom suradnjom. E, pitaju što će biti, koja će biti njihov položaj u programu Obzor 2020. Moj odgovor je vi ste država članica. Ako odlučite ići E, onda morate poduzeti sve što možete. Gospodin Barnier je isto tako izlagao, ja sam pažljivo slušao što je on govorio. Dakle, da su to određene činjenice koje on iznosi. Nisu to nekakvi nemogući scenariji nešto što će se dogoditi kao znanstveno-fantastičnoj literaturi. Dakle, postavlja se pitanje, vi ste rekli da britanska industrija će osjetiti posljedice, ljudi će osjetiti posljedice, britanska trgovina. Jesu li oni svjesni? Je li ih uopće briga za tu situaciju? Jesu li građani svjesni posljedica? Jer mi ovdje govorimo u Briselu, dakle to se sada prenosi na internetu, ali ne znamo koliko građana u Ujedinoj kraljevini to prati. Znaju li oni e, koji će biti rezultati Brexita nakon šest mjeseci? Što će se dogoditi kad rok prođe? Hvala vam lijepa. Hvala. I na kraju gospodin Tošenovski. Izvolite. Hvala lijepa, ja ću govoriti na materinjem jeziku. Dobar dan. Htio bih vam zahvaliti na ovom vrlo detaljnom opisu pojedinih projekata i pitanja koja su vezana uz Brexit ja mislim da program Kopernik e, je nešto što, čime se možemo dosta jednostavno pozabaviti, dakle recimo temeljem trgovinskog sporazuma. Što se tiče programa Galileo, ne vidim tu neki problem što se tiče e, PRS-a. To se može učiniti temeljem trgovinskog sporazuma. Međutim, kad govorimo o Galileu, to je dio sigurnosnog sustava i to je uistinu dobro razvijeno. Bilo bi jako nezgodno kad bi tu Velika Britanija jedan puta postala treća zemlja, jer ona je vrlo važna za ovaj evropski projekt. I vidjeli vidite li tu neki pametan, razuman način kako bi se moglo postupiti da e, jedina kraljevina ne postane trećom zemljom, nego da ostane uključena u Galileo. Jer e, čini se da će to biti vrlo uspješan program i ja to vidim kao vrlo važnu i ozbiljnu prepreku ako nekako ne razjasnimo ovu situaciju pogledu ovog vrlo skupog programa. Vidite li vi tu neki put? Hvala lijepa, a sada se vraćamo panelistima kako bi ovo zaključili. Evo, imate samo par minuta na raspolaganju, molim vas, izvolite. Evo, kratko. A nažalost, iako je ovo vrlo važna tema, uistinu gospodin nikad gospođa Van Brent je spomenula da je puno studija pokušalo identificirati koji će biti e, gubitak po e, Ujedinu kraljevinu ako napuste Europsku uniju i koji će biti scenariji u pogledu trgovinske politike koje ćemo još uvijek imati s njima ali ono što isto tako tu bitno je što će se nekako dogoditi sa industrijskom e, politikom, što će Ujedinjena kraljevina napraviti u tom smislu i tu je još dosta situacija nejasna. Mm, naravno da je to onda veliki teret i za jednu i za drugu stranu i dakle to dodaje neke dodatne troškove. Ali kad govorimo o implikacijama za EU 27 i i ne možemo reći da je gubitak koji nastaje u Ujedinjenoj kraljevini nešto dobro za EU 27 i mi ćemo onda tu gubiti. Nažalost, nemamo tu neke povezane negativne učinke, ali tu je stalno taj faktor nesigurnosti u pogledu toga kakve ćemo imati trgovinske odnose i koja će biti industrijska politika Ujedinjene kraljevine, ali isto tako što se tiče dakle, naše industrijske politike. Dakle, u tom smislu ovo što mi možemo učiniti kao EU27 je da budemo vrlo jasni u pogledu toga kakvu politiku bi mi e, htjeli imati nakon Brexita, i onda temeljem tog značaja, te međusobne povezanosti lanca vrijednosti trebamo stvarati jednu otvorenu multilateralnu trgovinsku politiku i osigurati uistinu na to da se fokusiramo na industrijsku politiku koja je utemeljena e, na inovacijama, na izgradnji kapaciteta kako bi mogli zadržati te vrijednosti unutar tog lanca vrijednosti i odgovoriti na bilo koju vrstu nesigurnosti koja se može pojaviti. Dakle, unutar Europske unije se moramo držati tih otvorenih multilateralnih politika, ali istovremeno još više ulagati u industrijsku e, politiku koja je utemeljena na inovacijama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Santos. što se tiče toga da li su ljudi u Ujedinjenoj kraljevini toga svjesni ili ne. A mislim da poslovna zajednica je. E, zato i E, mi nastajemo tu pomoći jer ponekad mala i srednja poduzeća nisu toga e, svjesna, neki čak ni ne znaju što će se dogoditi s njihovim proizvodima. Dakle, ono što mi radimo je želimo osigurati da svi uistinu budu svjesni svog lanca opskrbe i da shvate da ponekad e, proizvodi završe na tržištu Ujedinjene kraljevine, čak ako su proizvedeni u Francuskoj ili u Njemačkoj. Dakle, to je nešto čega svi mi u Europi trebamo biti svjesni. I tu bih željela reći nešto važno. Trgovinski sporazum je dosta ograničen u pogledu toga što nam može dati. Obično se taj sporazum ne bavi inovacijama ili nekakvim inovacijskim e, projektima, pa nemojte očekivati da će trgovinski sporazum to e, razriješiti. Ono što je tu bitno s Jedinom kraljevinom je da moramo ići dalje nego što su to običajni trgovinski sporazume, ali kao što sam ja objasnila u početku, to mora biti čitav set, ne samo jedan dio. Ako Ujedinjena kraljevina želi imati pristup e, e, obzoru, Koperniku ili nekim drugim projektima, moramo osigurati da imamo ista pravila koja će oni poštivati, dakle ista pravila koje mi poštujemo ovdje u Europi, jer inače nećemo imati iste uvjete za sve kada govorimo o našim tvrtkama. E, naravno, želimo održati usku suradnju sa njima, ali to ovisi i o njima i o njihovoj vladi. E, oni moraju poštivati ista pravila i preuzeti iste obveze kao i evropski e, dionici. Hvala lijepo, zahvaljujemo gospođi Santos i na kraju gospodin Tortora. Hvala na pitanju. Ja ću reći da će s Brexitom Ujedinjena kraljevina osjetiti tu posljedicu jer će postati treća zemlja. Što ne znači da mi ne bi trebali ostati dobri prijatelji. Naravno, to je ono što sam ja već e, i predložio kroz e, te različite sporazume koji se mogu postići i koji će osigurati određeni kontinuitet kada govorimo o sudjelovanju e, Velike Britanije u našim programima svemirske politike. Ono što je tu ključno je PRS, dakle usluge javne sigurnosti, jer to je postavljeno kao nešto što je dio cjelokupnog suvereniteta i kad imate dobre prijatelje možete ih pozvati doma. Međutim, pitanje je da li ćete im dati ključeve vašeg doma. to je ta politička odluka koju mi moramo donijeti. Hvala vam lijepa. Hvala, time zaključujemo ovo i zahvaljujem svim našim govornicima. Zahvaljujem vam što ste danas bili s nama i što ste iznijeli ove vrlo zanimljive prezentacije. Zahvaljujem i zastupnicima na njihovim pitanjima. Dobar dan, dame i gospodo, drage kolege. Idemo preći na naš postupak glasovanja. Zamolio bih vas da pripremite vaše kartice, da ih stavite na mjesto. Idemo sada napraviti jedno testno glasovanje. Otvaram glasovanje. Nema nas baš previše još. Moglo bi nas biti malo i više. 44 samo. Dvije trećine sudionika. Kada govorimo o ukupnom broju, dobro, zatvaram glasovanje. Što ćemo učiniti? Dobro, sve funkcionira. Izvolite. Nemam svoju karticu sa sobom. Ili ću brzo trčati ili ćete jednostavno računati na moje glasovanje. Dobro, idemo. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. Naš izvjestitelj, gospodin Jens Gajer. Sve svi dijelovi glasamo. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, dodatno kompromisu 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, idemo to provjeriti. Provjeravamo 5, amandman broj 5, zatvaram glasovanje. Odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, dodano kompromisu 4 za, protiv, suzdržani. Idemo to provjeriti. Dodatak kompromisu 4. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Usvojeno. Usvojeno, ispričavam se. Sve u redu, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv suzdržani usvojeno, 27 za, protiv suzdržani usvojeno, 28 za, protiv suzdržani usvojeno. 29 za, protiv, još jedan puta, 29, idemo to provjeriti, to nije bilo jasno. 29 provjeravamo, 29 mi nije baš bilo jasno. Zatvaram glasovanje. Rezultat je vrlo jasan. Ispričavam se što se toga tiče. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojeno. 35 za, protiv suzdržani odbijeno. 34 za, protiv suzdržani odbijeno. 37 za, protiv suzdržani odbijeno. I sad idemo na završno glasovanje i to. Imamo pitanje vezano s pravilnik, izvolite. 33, amandman 33, nismo glasali. A, odbijeno, dobro, u redu. Oprostite, nije uključen. To je, ne, usvojeno je. To je usvojeno. Dobro, idemo sad. Završno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Jasno usvojeno, čestitam našem izvjestitelju. a sad idemo na nacrt mišljenja vezan uz prijedlog direktive o smanjivanju učinka određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Naš izvjestitelj gospođa Barbara Kapel. Kompromis 1 za, protiv, da provjerimo. Promis 1. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86, 87 zajedno, za, protiv, provjerimo. 86, 87 zajedno. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, provjerimo. 89 provjera. Provjeravamo 89, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Provjeravamo 91. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 92 za, protiv, provjerimo još jednom, 92. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 94 za, protiv, suzdržani. Opet moramo provjeriti. 94. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sad idemo na 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2a za, provjerimo. To je kompromis. Moramo biti apsolutno sigurni da je sve u redu s kompromisom 2a. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Usvaja se. Idemo na 1, 2, 4 za. Još jednom, 1, 2, 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125, 126, 127 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, provjerimo. 128 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 131 Zatvaram glasovanje. Odbija se, kao što možemo vidjeti. 132 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 132. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada 130 je odbijeno, što znači da idemo na dakle 133, 134 ne razmatramo, idemo na 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 137 za. Protiv. Provjerimo. 137. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 138 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 139 i 140 za, protiv, provjerimo. Dakle, 132, 140 zajedno. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovog puta. Ne? Izvolite. Vi glasate za ili protiv? Protiv. Dobro, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 za, protiv, da provjerimo. Bolje da provjerimo. 145. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3. Za. Protiv. Provjerimo. Kompromise je važno provjeriti. Provjerimo stoga. Kompromis 3. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, provjerimo. Molim vas da dignete ruke, prijatelji, zato što mi inače nije jasno. 153. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 4. Za. Protiv. Provjerimo. Kompromis četiri. Kompromis četiri. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo dva amandmana kao dodatak 163 i 165. Kao prvo 163 za protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za. Dajte da provjerimo. Kompromis 5. Provjeravamo kompromis 5. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, provjerimo. 8. Amandman 8. Provjeravamo elektroničkim glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 181 za, protiv, Suzdržani? Provjerimo. Provjeravamo 181. 181. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 182 za. Protiv. Suzdržani. odbija se. 183 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 184 za.

185. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Žao mi je. Sjajna ideja da smo provjerili. 186 za, protiv. Provjerimo 186. 186. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 187 za, protiv suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, provjerimo 188. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 189 za, protiv, provjerimo 189, molim vas. Provjeravamo 189. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 6. Glasujemo elektronički. Molim vas da glasujete. Kompromis 6. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sjajno. 205 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210 za, protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. 213 za, protiv, suzdržani, odbija se. 214 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 214, provjerimo 214. Zatvaram glasovanje. Izvolite, gospođo, vi ste glasovali? Odbijate, u redu. U svakom slučaju se odbija. Žao mi je, ovog puta provjera nije pokazala drugačije. 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. 217 za, protiv, provjerimo. 217, provjeravamo 217, zatvaram glasovanje.

Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Samo trenutak. Prelazimo na 242. Dakle, vjerojatno na sljedećoj stranici. Amandman kolege Paksasa. 242. Za?

Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 248 za, protiv. Provjerimo još jednom. 248. Nije baš previše vidljivo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 250 za, protiv, suzdržani, odbija se. 251 za, protiv, trebamo to provjeriti. 251. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 252 za, protiv, suzdržani, odbija se. 253 za, protiv, provjerimo. 253, bolje da provjerimo kako treba, da budemo apsolutno sigurni. Zatvaram glasovanje. O, Izvolite, gospođo, jeste li protiv? Da, prilično vidljivo. 253 se odbija. 254 za. Protiv. Provjerimo 254. 254. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 255 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 256 za. Protiv. Provjerimo. Jer jednostavno ne dižete ruke, pa mi je teško pogoditi što zapravo želite podržati. 256. Zatvaram glasovanje. 256 kolege. Zatvaram glasovanje. Odbija se 257 za. Protiv. O moj Bože, molim vas dižite ruke jer inače ništa ne vidim. 257. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 258 za. Protiv. Mislim da ćemo morati provjeriti. 258. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 259 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 260 za protiv, suzdržani, odbija se. 261 za, protiv, suzdržani, odbija se. 262 za, protiv, suzdržani, usve se. 263 za, protiv, odbija se. 264 za, protiv, Suzdržani odbija se. 265 za. Protiv. Ovog puta bismo trebali provjeriti. 265. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 266 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 267 za protiv, suzdržani, odbija se. devet za, protiv, suzdržani, usve se ovog puta. Kompromis 7. Glasujemo elektronički. E, zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 za, protiv, suzdržani u se, 17 za, protiv, provjerimo, 17. Amandman 17. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8. Glasujemo elektronički. Kompromis 8. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 25 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 26 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 27 za. Protiv. Provjerimo. 27 provjeravamo. Trebali bismo provjeriti 27. Zatvaram glasovanje. Usve se. 28 za. Protiv. Provjerimo. 28. Glasamo o 28. Zatvaram glasovanje. usveja se. 30 za. Protiv. Suzdržani. usveja se. Kompromis 9. Glasamo elektronički. Zatvaram glasovanje. U sve se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, provjerimo. 37. 37. Zatvaram glasovanje. A vi, gospođo, kako ćete glasovati za? Usvaja se. Kompromis 10 za. Protiv. Suzdržan. Ne, oprostite. Usvaja se, ali provjerimo mi to elektronički bolje je da to provjerimo. Kompromis 10. Elektronički. Provjerimo mi to elektronički. Zatvaram glasovanje. Odlično, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, provjerimo. 42. Zatvaram glasovanje. Odbija se, ako sam dobro shvatio. 43 za. Protiv. Provjerimo. 43 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 44 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 45 za. Protiv. Provjerimo. 45. 45. Zatvaram glasovanje. Odbija se 46 za, protiv, suzdržani, usve se, 47 za, protiv, suzdržani, usve se, 48 za, protiv, suzdržani, usve se, 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, provjerimo. 1, provjeravamo 1. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 51. Ne preskočili smo 50. Oprostite, 50. Za protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, trebali bismo provjeriti. 53. Zatvaram glasovanje. 53 se odbija. 54 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasujemo elektronički o kompromisu broj 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ista stvar stvari s kompromisom 12, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 62 za, protiv. Trebamo provjeriti. 62. Provjeravamo 62. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 63 za, protiv. Provjerimo. 63. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 5 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64 za. Protiv. Suzdržani. U se. 65 za. Protiv. Provjerimo. 65. Zatvorimo glasovanje. 67 za, protiv, 67. Zatvoram glasovanje. 69 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 69. Provjeravamo 69. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68 je sljedeći za. Protiv. Provjerimo. Nažalost, ne vidimo baš jasno. 68. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, u se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, provjerimo 73. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv. Molimo da provjerimo. 75. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 77 je povučen. 76 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Da, provjerit ćemo. 76. Provjeravamo 76. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 79 za. Protiv. Provjerimo 79. 79 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sada konačno glasovanje poimenično. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. sve se, čestitam izvjestiteljici. Dragi prijatelji, hvala vam lijepa. Ovime smo završili glasovanje. Točno na vrijeme. Sada je 14.30. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda. Okay, e, dear friends, uh, minutes... Drage prijateljice i prijatelji, tri minute stanke ćemo sada uzeti. Ako namjeravate napustiti dvoranu, molim vas da to učinite odmah. Ispričavam se što vas tako moram uputiti, no nastavit ćemo s radom odmah. Dakle, samo tri minute stanke. hello. Mr. Peterson replaced Mr. Federer. Federer is, is not he's not replaced by Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start. Dragi prijatelji, predlažem da nastavimo s radom. Točka 7 našem dnevnom redu odnosi se na uvođenje i funkcioniranje vršne domene točka .eu. Naš izvjestitelj je kolega Frederik Fedele, no Njega će zamijeniti kolega Petersen, koji je mijenjao i mene. Hvala na tome. Fredrik Fedele nije s nama, no kao što vam je poznato, dakle, odnosno, ja ću ga zamijeniti, kolegu Petersena. Dakle, domena, vršna domena .eu e uspostavljena je uredbom 733 kroz 2002 i danas e, funkcionira uspješno kao vršna domena. Međutim, potrebno je preispitivati e, pomalo zastarjeli pravni okvir kako bismo imali novi e, koji će izdržati test vremena. Komisijin prijedlog ide u tom smjeru, dakle da se opozove postojeći zakonodavni okvir. To je važno znati o ovoj temi. Sada ću zamoliti ipak kolegu Petersena da započne raspravu. Hvala lijepa. Predsjedatelju ispričavam se najprije u ime kolege Federla koji nam se nije mogao pridružiti. Novi prijedlog o vršnoj domeni .eu e, dakle ima za cilj e, zamijeniti postojeće zakonodavstvo. Iako ta vršna domena nastavlja uspješno funkcionirati, ovaj pravni okvir je potrebno prilagoditi e, brzom razvoju digitalnog tržišta i okoliša. U skladu sa ciljevima e, strategije za jedinstveno digitalno tržište potrebno je osigurati e, nastavak uspješnog funkcioniranja vršne EU e kako bi sve koristi povezane s time zapravo bile na raspolaganju i svim građanima Europske unije. Stoga izvjestitelj pozdravlja prijedlog i isto tako e, pridružuje se cilju praćenja brzog razvoja tržišta vršnih domena i dinamičnog digitalnog okruženja koji zahtijevaju fleksibilno regulatorno okruženje i e, e, postojanje specifičnog naziva domene za Europsku uniju je vrlo važno za identitet Europske unije na internetu i se smatra da je to prilika za institucije, poduzeća i građane da dobiju mogućnost pristupa vršnoj domeni .eu i tako će se lako moći identificirati kao dio zajednice Europske unije e, koja ima isti niz pravila i vrijednosti. Prijedlogom su utvrđena opća načela registracije naziva vršne domene .eu i e, navedeni su kriteriji prihvatljivosti, opći uvjeti registracije i opoziv naziva domene, zatim isto tako jezici, mjerodavno pravo i nadležnost, postupci za rezervaciju naziva domena a to mogu zatražiti registar, komisija, države članice te e, postupci za ovlašćivanje registrara. E, prijedlog sadrži odredbe od određivanja e, dakle, registra do obilježja i ključnih obveza i također sadrži popis načela i e, popis načela i postupaka koje je potrebno uvrstiti u ugovor koji će se sklopiti s registrom. Izvjestitelj podupire opća načela, no istodobno želi naglasiti i promicanje vrijednosti Unije kao što su više jezičnost, e, poštivanje privatnosti i sigurnosti korisnika, zaštitu potrošača i ljudskih prava. Osobito kad je riječ o zaštitnim mjerama i očuvanju vladavine prava, izvjestitelj predlaže tu dodatne zaštitne mjere. Izvestitelj također želi bolju kontrolu od strane Europskog parlamenta u pogledu utvrđivanja kriterija i postupka e, za određivanje registra pomoću delegiranih akata. E, Izvestitelj zna da postoji možda jedno pitanje o kojem je potrebno dodatno razgovarati, a to je hoće li utvrđivanje registra biti moguće e, povjeriti samo neprofitnim organizacijama ili i profitnim organizacijama iz perspektive izvjestitelja kada bismo mogli zajamčiti dobar regulatorni okvir i odgovarajuće sudjelovanje Europskog parlamenta e, za buduća pravila koja će biti potrebno usvojiti na temelju tog postojećeg regulatornog okvira. I na kraju izvjestitelj se zahvaljuje komisiji što je bila vrlo kooperativna i e, dala odgovore na naša pitanja u prijedlog i također se veseli nastavku naše dobre suradnje unutar odbora i isto tako i sa izvjestiteljima u sjeni i veseli se naravno čuti doprinos e, izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala kolega na ovim vašim uvodnim napomenama. U ime EPP-a kolega Hokmark će nas e, sada će se obratiti. Hvala lijepa. Hvala izvjestitelju, odnosno kolegi koji ga mijenja. Mislim da je ovdje riječ o pitanju e, gdje bismo mislim mogli uz malu dozu pragmatičnosti ostvariti napredak i postići nešto što će poboljšati funkcioniranje vršne domene .eu koja već danas dobro funkcionira. Mislim da su glavni ciljevi dakle e, unapređenje jedinstvenog digitalnog tržišta, jačanje e, internetskog identiteta Europske unije i naravno e, olakšavanje prekogranične trgovine. E, vidimo da, je to od ključne važnosti za, za digitalnu trgovinu. E, to su na neki način dva područja gdje ćemo uz neke dodatne mjere moći poboljšati i onako dobru situaciju kakvu danas imamo. Dakle, rješenja moraju biti jednostavna kako bismo e, dobili što širu bazu e, korisnika, no isto tako i zaštitne mjere kako bismo se zaštitili e, od onih koji pristupaju internetu sa lošim namjerima, bilo da je riječ o kiberratovanju, hakiranju i sl. Dakle, jednostavno i sigurno. To trebaju biti dva najvažnija načela. U nekoj mjeri se ta dva načela međusobno sukobljavaju, jer naravno ono što e, doprinosi sigurnosti najčešće nije jednostavno, no e, isto tako sam siguran da nisu ta dva pojma međusobno isključiva, možemo postići oboje. Ako podvučemo važnost sigurnosti na internetu, bit će isto tako e, lako se odlučiti i postići E, postići zapravo jednu takvu situaciju u kojoj će se domeno moći koristiti svi oni koji imaju dobre namjere. Europska komisija, poduzeća u Europskoj uniji, ali isto tako i svi građani. Pa i svi oni drugi koji posluju na tržištu Europske unije ili imaju drugačiji interes e, i naravno e, svi oni koji mogu doprinijeti tome da vršna domena točka je postane e, globalno uspješna domena. Mislim da je prijedlog komisije dobar, izvjestitelj isto tako dao nekoliko dobrih prijedloga e, i naznačio ona područja u kojima možemo dodatno razgovarati i veselim se toj raspravi. Dakle, kako učiniti jednostavnom i sigurnom, odnosno sigurnom i jednostavnom ovu našu domenu. Hvala lijepa. Hvala kolega. Imali ikoga od e, socijalista? Izvolite. Hvala lijepa. U ime predsjedatelja Molnara želim dakle reći nekoliko riječi kao što je naznačeno u izvješću, e, funkcioniranje vršne EU e je od samog uvođenja 2005. godine bila uspješna. E, u kontekstu programa REFIT zaključeno je da su i dalje relevantni oni ciljevi koje smo htjeli ostvariti uvođenjem te domene. I cijenimo i dijelimo zapravo mišljenje e, izvjestitelja kad je riječ o jačanju regulatornog okvira na kojem se temelji e, vršna domena točka .eu. Također se slažemo e, i sa prijedlogom o glavnim ciljevima. između svibnja i da su održane javne konsultacije. Predloži se, dakle, no, predlažu se uvođenje novih e, pravila za korištenje e, naziva domene, a kojim će se doprinijeti jačanju identiteta Europske unije na internetu, osobito imajući u vidu jedinstveno digitalno tržište. E, sklapanje ugovora između registra i Europske komisije kojim će se zapravo urediti e, pitanje e, e, upravljanja domenom također pozdravljamo. I ovog trenutka zapravo vidimo samo jedno područje i pitanje koje je potrebno dodatno raspraviti. Izvjestitelj u Sjeni je imao kontakte sa organizacijom koja se bavi registracijom naziva domena I e, isto tako je bilo govora o e, pitanjima e, rezerviranja naziva unutar vrše domene točke EU i sličnim pitanjima postupanje u lošoj vjeri, narušavanje e, autorskih prava drugih. E, IPO bi isto tako e, imao ulogu glavnog tajništva u novome vijeću kako bi se pospješilo funkcioniranje vršne domene. Tijekom rasprave na odboru isto tako smo imali konsultacije unutar našeg kluba zastupnika i veselim se budućoj razmjeni mišljenja sa ostalima. To je bila evo izjava gospodina Čabe Molnara. Baš vam hvala kolega. It was a statement of our shadow reporter, colleague Chaba Molnar, um, read by the coordinator of SND. Hvala lijepa. U ime konzervativaca i reformista. Gospodin Košinovski će sada upoznati me sa tog kluba. Kolega Bašir me zamolio da vam prenesem isprike, a isto tako da vas upoznam sa njegovim bilješkama kao izvjestitelja u sjeni. On se slaže s prijedlogom, prijedlogom o domeni koja je pospješila razvoj eh, elektroničke trgovine i aktivnosti na internetu. Moj kolega bi htio zahvaliti izvjestitelju na dobrome prijedlogu i podržava većinu njegovih eh, sugestija. Iako se slažemo da ne bi svi automatski trebali imati pravo na naziv eh, vršne domene .eu, Uvijek postoje naravno i razlozi e, za bojazan o politizaciji kada je riječ o podržavanju vrijednosti Europske unije. Dobro je poznato da britanska poduzeća u budućnosti se izlažu riziku gubitka prava na korištenje vršne domene .eu i naš se izvjestitelj e, nada da će e, se naći rješenje da se e, ta mogućnost ipak nastavi. A što se tiče pitanja interoperabilnosti e, na zajedničkom tržištu, nadamo se e, raspravi o tome. Gospodin Bringa iz glavne uprave Connect će u ime Europske komisije iznijeti svoje mišljenje. Hvala lijepa. Želim najprije zahvaliti gospodinu Federliju eh, na njegovom pozitivnom izvješću, a isto tako i na dobroj suradnji u pripremi ovoga mišljenja. Podsjetili su me dakle da je eh, vršna domena pokrenuta prije 12 godina u cilju promicanja jedinstvenog tržišta na internetu, promicanja vrijednosti, ali isto tako i davanja eh, vjere i povjerenja među onim korisnicima koje se žele E, koristiti internetom. Danas imamo otprilike 3,8 e, registracija na toj EU. E Naš prijedlog ima za cilj modernizirati pravni okvir zapravo rasterećenjem načela. Ta načela također treba biti racionalnija i dati veću fleksibilnost kako bismo, osigurati veću sigurnost kako bismo mogli prilagoditi tu e, domenu e, i načela kojima se ona vodi potrebama industrije. Isto tako ćemo uspostaviti, predvidjeli smo e, uspostavu vijeća u kojem će sudjelovati privatni sektor, države članice, e, pripadnici akademske zajednice, stručnjaci i tako dalje. Dakle, takva e, zajednica, odnosno forum dionika će surađivati kad je riječ o servisiranju domene i ostalim pitanjima povezanim sa tom domenom. Našim novim prijedlogom se također predviđa produljenje prava registracije na vršnoj domeni za one e, građane Europske unije koji imaju boravište u trećim državama, dakle moći će se spajati koristeći svoj europski internetski identitet bez obzira na to gdje se nalaze u svijetu. Naš e, zadnji cilj je da što više građana i poduzeća se koristi tom domenom e, jer je to važan oblik sudjelovanja na digitalnom e, jedinstvenom tržištu i kao izvjestitelj naglasio time se također jača identitet Europske unije na internetu i privrženost europskim vrijednostima kao što su više jezičnost, pravo na privatnost i sigurnost. Hvala lijepa. Uh, ask Ako vas kolega mogu zamoliti da zaključite raspravu jer naravno zamijeniti izvjestitelja isto tako znači i izniti par riječi zaključka na kraju rasprave. Da, čini se da taj zadatak neće biti težak u ovome kontekstu. Čuli smo doista konstruktivne, pozitivne napomene. Siguran sam da će i izvjestitelj e, biti zahvalan, odnosno da bi bio zahvalan da je danas ovdje, te da će se i u budućnosti e, E, da će rado surađivati sa e, kolegama izvjestiteljima u e, sjeni. Nadamo se dakle da će s obzirom na konstruktivnost ovih doprinosa biti moguće dovršiti ovaj prijedlog do kraja ove godine. Hvala lijepa predsjedatelju, veselim se nastavku suradnje. Hvala kolega Petrisen. Sada idemo na vrlo važne najave. 26. rujna 2018. u 6 sati popodne održat je rok za prijedlog amandmana, znači u srijedu iz 21. E, studenog, e, a će biti glasovanje u odboru ITRE, a u siječnju na plenarnoj sjednici. Točka 8. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike internetskih usluga posredovanja. Dakle, usluge posredovanja na internetu su naša tema. E, mišljenje se temelje na e, članku 53. E, nadležni odbor je IMKO. Mi smo pripremili izvješće, izvješće, naravno, odnosno mišljenje za nadležni odbor. Madam Zaborska je bila izvjestiteljica za mišljenje i molim da sada uzme riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege. Na temelju nacrta ove uredbe o podržavanju pravednosti i transparentnosti kad riječ o poslovnim korisnicima internetskih usluga posredovanja možemo reći da se E, ta osnova sastoji od dva bitna pitanja. Jedno je, e, su različiti oblici interakcije između poslovnih korisnika s jedne strane i e, servisa za posredovanje na internetu s druge strane, odnosno između korisnika koji imaju vlastite web stranice, vlastite internetske stranice i internetskih tražilica s druge to su e, e, članci 3 do, od 3. do 8. u e, prijedlogu. Tu govorimo o poslovnim uvjetima, o raskidu ugovora o uslugama posredovanja, o parametrima za rangiranje, o pravilima za o nejednakom postupanju, pristupu podacima i ograničavanju mogućnosti nuđenja drugačijih uvjeta E, kroz druge medije, te drugi skup podataka koji se odnosi na e, rješavanje e, potencijalnih sukoba ili pritužbi. To su članci od 9 do 13, dakle imamo interni mehanizam za rješavanje pritužbi, zatim predviđanje prostora isto tako za klasne tužbe odnosno kolektivne tužbe. Kao što znate, što se tiče članaka 5 i 6 eh, koji govore o rangiranju i nejednakom postupanju, tu načelno možemo reći da je predloženi eh, tekst komisije vrlo kvalitetan, što vrijedi i za ostatak eh, teksta. Čuju se kritike iz različitih krugova, međutim ja smatram da je tekst uravnotežen E, da je riječ o ambicioznom pristupu prijedlogu e, za koji bih željela da je još ambiciozni. Dok u nekim dijelovima koje ću navesti e, mislim da je, da je zapravo malo preenergičan tekst komisije. Mislim da isto tako e, će se za potrebe e, izvješća u odboru IMKO moći prihvatiti neke naše primjedbe. Imamo dva ambiciozna prijedloga. Prvo, novi dokument, odnosno nova uredba po nama treba postaviti i predvidjeti obvezu za tražilice da daju pristup podacima poslovnim korisnicima i web stranicama, onim podacima koji su rezultat uzajamnih transakcija između platformi s jedne strane i poslovnih korisnika, odnosno potrošača s druge. U suprotnom omogućit ćemo platformama i tražilicama da privatiziraju podatke koje ne bi e, smjele E, privatizirati, odnosno na koje ne bi smjeli polagati isključivo pravo. I drugo, moramo to zabraniti one prakse koje neke usluge za posredovanje koriste, kojima se ograničavaju pravo poslovnih korisnika da pružaju kroz druge poslovne kanale ili kroz vlastite kanale usluge ili proizvode po drugačijim povoljnijim prijedlozima. Dakle, e, time se ograničava sloboda poduzetništva, i na neki način urušava se zakonodavni e, okoliš e, u Europskoj uniji u konačnici. To je naše stajalište kad je riječ o ovim područjima koja se odnose na e, jačanje kompetencije. Kad je riječ o rangiranju i o parametrima, mislim da tu komisija ide korak predaleko i pitanje transparentnosti rangiranja se treba odnositi isključivo na same parametre, a ne na razloge zašto su izabrani jedni parametri u odnosu na neke druge. E, uvijek postoji racionalno obrazloženje zašto se potrošač ponaša na određeni način, dok ovi parametre e, imaju opisan, a ne prespektivan e, karakter. Kad riječ o nejednakom postupanju, još samo minutu ako dopustite, nejednako postupanje, neravnopravnost, je nešto što trebamo obeshrabriti. Tu bih uključila i usluge pretraživanja. Danas smo razgovarali o tome s predstavnicima komisije koji su rekli da kad je riječ o najvećim tražilicama već postoji odluka o zabrani takvog ponašanja te ako uključimo ovu obvezu o informiranju o nejednakom postupanju kad je riječ o organskom pretraživanju to bi se moglo tumačiti kao toleriranje takvog e, ponašanja tako dugo dok je ono transparentno. To je ozbiljan argument e, o kojem svakako moramo još razmisliti. Ovog trenutka se ne mogu izjasniti slažem li se s komisijom ili ne. Hvala lijepa. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. ask Sada bih e, zamolio gospodina Zomilja umjesto gospođe Kajli, socijaldemokrati. Evo, izvolite. Hvala lijepa. Moja kolegica Eva Kajli se ispričava što nije ovdje na ovoj raspravi ali ona predstavlja Europski parlament na jednoj konferenciji u SAD-u i htio bih se zahvaliti komisiji na ovom inicijalnom prijedlogu i isto tako izvjestiteljici na njenom radu. Ovo je uistinu vrlo važno zakonodavstvo, e, pogotovo kada govorimo o budućnosti, stoga se uistinu moramo kao ITRE, kao odbor, fokusirati na određene elemente da zaštitimo mala i srednja poduzeća, a da ne spriječamo inovacije. Isto je tako važno da uvjeti budu e, transparentni. Istovremeno, želimo zaštititi bilo ka, poduzeće od bilo kakve arbitrarnosti. Međutim, želimo osigurati da će platforme biti dovoljno fleksibilne kada se otkriju određeni e, prekršaj, dakle nekakvi nezakoniti sadržali kada se radi o pitanjima sigurnosti. Dakle, ovo rangiranje je tu vrlo važan aspekt to svima mora biti razumljiv, dakle taj način kako se to odvija i trebamo uključiti isto tako i određenu tehnologiju. Dodatno tome, kad platforma ima drugačije e, mišljenje, to treba e, učiniti na jedan transparentan način i ne na štetu korisnika. Kolegica bi isto tako htjela reći da bi htjela imati jedan konstruktivan e, postupak kada govorimo o arbitraži i drugim sličnim aspektima. Kao, budući da je rok za podnošenje amandmana srijeda, rado će sa svima sudjelovati u radu, pogledu tih izazova i u ime kolegice se još jedan puta zahvaljujem izvjestiteljici i veselimo se sastancima na kojima ću razgovarati o kompromisnim amandmanima da ćemo iznaći dobro rješenje za Europsku uniju. Hvala lijepa, zahvaljujem na vašim komentarima u ime izvjestiteljice u Sjeni. u pogledu korisnika internetskih usluga posredovanja. I sada opet kolegica koja zastupa drugu kolegicu. Hvala lijepa kada govorimo o online platformama, platforma kao što su tražilice, društveni mediji i drugi aspekti su uistinu pravi izazove naše tradicionalne poslovne modele i sad trebamo potražiti neka rješenja E, kako bismo to razriješili trebaju se iznaći nove mogućnosti za e, ulagače i zajedno kroz razno djelovanje koje se poduziva kroz strategiju jedinstvenog tržišta. Ovo je jedan vrlo važan korak komisije da se stvori jedan dobar zakonski okvir za tvrtke koje žele funkcionirati kroz e, platforme u našem zajedničkom digitalnom tržištu. Pozdravljamo rad izvjestiteljice. Tu se vidi da je naš cilj da svima trebamo omogućiti sudjelovanje u, i to na jedan fair i transparentan način i da ne spriječavamo inovacije. Budući da je ova uredba već horizontalnog e, karaktera, trebamo paziti e, da ova business to business e, odnos e, funkcionira za sve strane. Trebamo izbjeći administrativne opterećenja, narušavanje mm, tržišnog e, natjecanja i druge daljne aspekte. Ja se slažem s izvjestiteljicom da trebamo stvoriti iste uvjete za sve i da tu moramo biti ambiciozni u tom pogledu. Kao prvo online platforme i tražilice bi se trebali pridržavati istih pravila kada de facto funkcioniraju na isti način. Nadalje, pružatelji e, takvih usluga na internetu e, bi trebali isto tako imati koristi od određenog e, rangiranja. Čak do toga dolazi i neizravno. Dakle, i na drugim web stranicama koje ne kontrolira možda sam pružatelj usluge i platforme i poslovni korisnici bi trebali u dobroj vjeri e, postupati i dijeliti troškove. Nadalje, e, poslovnim korisnicima treba dati pravo da imaju pristup e, podacima kako bi mogli e, poboljšati svoje sustave i isto tako pružiti optimalnu uslugu svojim korisnicima. I nadalje trebamo se pozabaviti pitanjima kao što su parametri za e, rangiranje i trebamo iznaći jednu dobnu ravnotežu u pogledu i transparentnosti i poštenog postupanja, a da ne ugrozimo tržišno e, natjecanje. Recimo, možda što bi se moglo učiniti kroz e, e, obvezno razotkrivanje nekih poslovnih tajni. Kada se bavimo sustavom internih pritužbi, trebamo i tu napraviti jedan dobar sustav koji će se temeljiti na samoj veličini e, tvrtki i istovremeno stvoriti dobar način kako bi mogli privući e, i ulagatelje i e, korisnike i pružiti mogućnost da se dobro informiraju. Da gospođa Blina će imati amandmane u skladu s time i očekuje isto tako plodonosnu suradnju. Hvala vam lijepa. Hvala na vašim komentarima i gospodin Agarvo koji predstavlja Europsku komisiju, posebno opću upravu Connect. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici. Htio bih reći da ovo jedan zajednički dosije koji su pripremili DigiGrow i DigiConnect. Connect Evo slušamo ovu raspravu, pri čemu bih se uistinu pohvalio zastupnike koji su jako dobro shvatili ovu temu koja je uistinu složena. Jako mi je mm, drago da ste uistinu mogli dobro shvatiti ovo sve što mi ovdje nastojimo učiniti, pogotovo kada govorimo o e, gospođi Zaborskoj i njenom izvješću. Samo bih želio kratko objasniti da Logika naše intervencije se temeljila na vjerovanom da moramo poduzeti hitne i brze korake sada kako bi se pozabavili onim elementima gdje je dokazano da imamo netransparentno ili nepošteno e, ponašanje. E, a istovremeno ono što je vrlo važno kada govorimo o ovom odboru pristup dakle određenim e, odredbama vezano uz moguće tužbe i pravne lijekove i recimo pogotovo kada govorimo o kolektivnim tužbama kroz e, poslovne e, udruge tu dajemo određenu mogućnost malim i srednjim poduzećima da djeluju. Dakle, ako nešto ne funkcionira s platformama, one se trenutno nemaju kome obratiti. Nadalje bih se htio fokusirati na to da je tu bio čitav niz pitanja gdje nam dokazi nisu dozvolili da zaključimo da bi neke veća regulativna intervencija bila opravdana. Tu su onda i pitanja kao što je pristup podacima i određene eh, price parity odredbe. Dakle, transparentnost je nešto što je vrlo e, važno, a zajedno dakle sa našim nadzorom EU platformi e, mi ćemo i dalje pratiti situaciju s obzirom na to da dođemo do zaključka da li će i kasnije biti potrebne neke dodatne mjere. Žele bih reći još riječ dvije vezano uz neka ključne amendmane koje je predložila gospođa Zaborska kao što je ona rekla, i mi smo u pripremi prijedloga razmišljali o određenim modifikacijama, recimo vezano u članak 6 i 7. Međutim, došli smo do zaključka da bi te ideje išle predaleko s obzirom na dokaze koje trenutno imamo na raspolaganju, pogotovo kada govorimo o ovom horizontalnom aspektu. I trebamo imati na umu da u skladu s našom studijom učinka postoji nekih 7000 malih platformi u Europskoj uniji. Nadalje, komisija i dalje e, prati cjelokupnu situaciju u suradnji sa našim nadležnim institucijama za tržišno natjecanje kako bismo mogli vidjeti koji učinak imaju određene zabrane. Dakle, zahvaljujem vam u svakom slučaju i dalje vam stojimo na raspolaganju za bilo koje dalje informacije koje su vam potrebne. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama na vašim komentarima. Gospođa Zaborska, naša izvjestiteljica, vaše završni komentari. Hvala lijepa. I zahvaljujem svim kolegama na njihovim izjavama, isto tako i izvjestiteljima u sjeni, a zahvaljujem se i komisiji. Mislim da ono što smo mi ovdje čuli mm, pokazuje da tu neće biti previše problema. Naša mišljenja nisu pretjerano različita kada govorimo dakle o ovom završnom mišljenju ITRA i veselim se vaše daljnjoj suradnje vašim amandmanima. Hvala lijepe. Želio, hvala lijepa. Želio bih vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana listopad, oprostite, 26.9. Opet srijeda, dakle do podneva. Srijeda do podneva. stvari za dva dana, manje od dva dana. I glasat ćemo onda u studenom u Itreu i u prosincu. Hvala vam lijepa. Sljedeća točka je točka broj 9, lanac blokova, trgovinska politika okrenuta budućnosti to je izvješće na vlastitu inicijativu od strane ITRE i povezano sa Libeom e, u skladu sa pravilom 44 i tu imamo e, aspekte tehnoloških inovacija. Oprostite, pravilo 54 i isto tako smo sudjelovali u ovome i već prethodno. Sada bih i zamolio Kristijana Silvea Bušoija, našeg izvjestitelja, da nam da uzme riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, kada govorimo o trgovinskoj politici okrenutoj budućnosti, to mi moglo biti povezano dakle dakle tehnologije distribuirane e, glavne knjige. Dakle, to je vrlo važno. Nastanak tih e, novih tehnologija, to bi moglo poboljšati e, trgovinsku politiku u smislu transparentnosti i smanjiti isto tako troškove logistike u pogledu dokumentacije i verificiranja i možemo administrativne opterećenja, odnosno birokraciju, kroz to smanjiti i ono što je vrlo važno kriterije u pogledu donošenja odluka. Što se tiče našeg odbora i nacrta mišljenja, ja ću nastojati biti kratak. E, imao sam dobar kontakt sa izvjestiteljima u Sjeni i sa našim timom za savjetovanje. Ono što je ključno i ono na što sam ja fokusirao svoje mišljenje je sljedeće tu se specificiramo na posebnu vrstu, dakle tehnologije distribuirane glavne e, knjige, dakle tu trebamo poštivati načelo tehnološke neustralnosti kada govorimo o ovim mnogim vrstama e, tehnologije distribuirane glavne knjige, budući da su to još tek u e, razvoju, dakle određene inovacije je nešto čemu trebamo dati prioritet i omogućiti im da se dođe do e, financija. Nadalje tražim pojačanu suradnju između država članica i komisije u korištenju tih DLT-a kako bi se mogli osigurati sustavi verifikacije i boriti protiv nezakonitih plaćanja Mm, isto tako pomoći u našoj politici u pogledu pranja novca, odnosno sprječavanja pranja novca. Nadalje, takozvani smart contracts, odnosno pametni ugovi, ugovori E, to jest e, računalni protokol je nešto što može biti vrlo važno, ali trenutno ta tehnologija e, nije dovoljno zrela da bi se mogla zakonski primijeniti. Nadalje, kada govorimo o posljedicama po okoliš, ja mislim da lanac blokova i DLT moraju biti Mm, isto tako e, dobri u pogledu okoliša i trošiti što manje energije. Dakle, imamo i tu neke daljne aspekte kao što su umjetna inteligencija e, gdje trebamo i dalje istraživati e, samu primjenjivost svih aspekata vezano uz trgovinu i trgovinsku politiku. Ja sam isto tako zatražio od komisije da se pozavaju pitanjima u pogledu sigurnosti, i rizicima što se tiče tehnologije pristupa. I kad govorimo o quantum computers, ja predlažem e, da trebamo i tu djelovati. Nadalje, e, Pozdravljam forum o e, lancu blokova i DLT-u i svemu što će omogućiti bolju trgovinsku politiku i nadam se da će doći do jednog partnerstva. Trenutno 25 država članica već surađuje na tome i to je jako dobro kada govorimo o e, budućnosti i zakonodavstvu. Pokušao sam biti kratak koliko god je to moguće i Zamolio bih vas isto tako da vi na engleskom pošaljete, odnosno uploadate vaše amandmane što je to brže moguće jer je rok sutra. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na suradnji i veselim se kompromisnim e, amandmanima koje treba uložiti do 25.10. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na vašim kratkim komentarima. Gospođa Viering je izvjestiteljica u Sjeni u ime Aldea. Hvala lijepa. Dragi kolege, htjela bi se zahvaliti gospodinu Buzoju na nacrtu mišljenja i što je on već e, uzeo u obzir neke komentare od strane Aldea. Tri elementa e, su tu važna koje izvjestitelj još nije spomenuo. Kao prvo, E, činjenica je da lanac blokova nije aplikacija nego tehnologija koja je vezana uz nekoliko novih aplikacija. Stoga bih željela naglasiti da trebamo e, u zakonski okvir staviti određene aplikacije. Inače ćemo spriječiti stvaranje novih e, aplikacija. Mm, nadalje, Lanac blokova je vrlo važan kada govorimo o tržištu e, energetike. Dakle, time ćemo biti jedan korak bliže e, za okruživanju našeg energetskog tržišta. To može pomoći upravo tom tržištu da se automatski sklapaju e, pametni ugovori. I posljednje što bih htjela reći to vezano za evoluciju ove nove tehnologije, koliko je ona važna i za industriju, i za dionike, i za zaposlenike. Trebamo biti svjesni e, koliko će to snažno djelovati na sve sektore. Ova nova tehnologija isto tako može riješiti neka osjetljiva pitanja kao što su autorska prava. Isto tako e, e, je tu intelektualno vlasništvo vrlo bitno. Ja ću u skladu s time E, dati svoje amandmane. Hvala vam lijepa. Gospođa Kaldi umjesto gospodina Nike u ime socijaldemokrata. Gospodin Nika umjesto kolegice. Kolegica se ispričava što danas ne može biti s nama, ali ja ću pokušati učiniti sve što mogu kako bi prenio njenu poruku. Dakle, kolegica pozdravlja ovu ideju e, lanca blokova. Dakle, to je nešto s čime smo već započeli s radom u ITRE-u i o tome ćemo glasati na prvom zasjedanju u listopadu. Dakle, to je vrlo važno za naš rad u ITRE-u. Mi pozdravljamo ovaj e, pristup koji se zasniva na načelima tehnološke neutralnosti i modela poslovnog slučaja. Kada govorimo o DLT-u ili tehnologiji distribuirane glavne e, knjige, to je zasigurno nešto vrlo važno. Nama lanac blokova nije samo tehnologija, to je infrastruktura i mi smo svjesni da jedan takav sustav zahtjeva interoperabilnost i standardizaciju e, u e, pogledu glavnih e, knjiga i isto tako da je to bitno kada govorimo o aspektu međunarodne trgovine. Nadalje su tu vrlo važni pametni ugovori kada govorimo o međunarodnoj trgovini i želimo da komisija se više pozabavi tim potencijalom. Nadalje želimo da komisija nastavi s radom na lancu e, blokova i da e, se pozabavi svim onim mogućnostima izbjegavanja plaćanja e, poreza. I naravno, kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, Smatramo da je zaštita podataka vrlo e, važna, GDPR, tu isto tako moramo spomenuti i vrlo e, su važne sve perspektive koje lanac blokova može predstavljati za mala i srednja poduzeća. Kada govorimo o lancu opskrbe, isto tako htjelimo, želimo vidjeti kako ovakve aplikacije koje se temelje na lancu blokova mogu poboljšati e, kvalitetu i sigurnost međunarodnih trgovinskih transakcija. Hvala vam lijepa e, što sam mogao izraziti mišljenje naše kolegice. Hvala lijepa excellent order. Možda ovo baš nije bio izvrstan redoslijed, ali u svakom slučaju svi ste imali prilike govoriti i vi u ime gospođe Kajli što ste željeli. A sada dajemo riječ gospodinu Agavolu iz glavne uprave Connect iz Europske komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala izvjestitelju. Vrlo kratko ponovno vezano uz ovo izvrsno izvješće zato što se u velikoj mjeri poklapa sa našim stavom i možemo ga samo toplo pozdraviti. Imam samo dvije kratke točke koje bih želio dodati. Mislim da je Europska komisija zapravo slijedila smjernice Europskog parlamenta koji već prilično rano prepoznao potencijal ove tehnologije u mnogim inicijativama i izvješćima i pozdravljamo još jednom što je u ovome e, odboru prepoznata važnost teh tehnologije kao i činjenica da je važno da Europska unija u tome bude pionir. Mi se s time u potpunosti slažemo. Zbog toga je Europska komisija pokrenula promatračnicu i za lanac blokova i s tim e, povezan forum. Veći broj država članica sada se oko toga okupio. Glavna svrha te promatračnice, tog observatorija, jest da se promatraju ne samo postojeći slučajevi, već različite inicijative koje postoje e, vezano uz manji broj platformi, e, uglavnom europskih platformi, a koje bi pomogle da se realizira jedan dio tog potencijala kao što se spominje i ovdje. Zaključno, želim samo reći da primamo na znanje prijedloge da se posebice prouče one aplikacije koje olakšavaju međunarodnu trgovinsku razmjenu. Do sada to nije na popisu prioritetnih tema, ali razgovarat ćemo o tome o stručnjacima na relevantnim sastancima i radujemo se mišljenju parlamenta i kao što sam već rekao ranije i dalje smo spremni pomoći odboru u radu. Hvala vam lijepa novim napomenama. I sada kolega Bušoj, izvijestite za naš nacrt mišljenja. Hvala lijepa, želim zahvaliti e, kolegici Evi i gospođi Jernik e, koje su govorile kroz e, gospodina Danikum. Drago mi je što razmišljaju na sličan način kao i mi. Naravno, ovaj tekst se može dodatno poboljšati moramo poslati jasni signal da Europska unija mora biti vodeća kada se radi o novim tehnologijama, te da je spremna baviti se i izazovima i opasnostima koje se skrivaju iz ovih tehnologija. Posebice ovdje govorimo o lancu blokova, što je ogromna prilika za industriju Europske unije da se razvije i da postane još konkurentnijom. E, pročitat ću sve amandmane, nastojat ću pripremiti najveći mogući broj kompromisnih amandmana. Hvala vam lijepa. 8. listopada 2018. godine, 6 sati poslje podne, je rok za predaju amandmana, dakle za 10 dana. Vjerojatno u četvrtak e, u Strasburgu. Glasovanje 5.11.2018. E, u Itreu, 20. E, studenog 2018. u Inti, a na plenarnom prosinac 2018. vjerojatno. Budite spremni. Hvala. Posljednja otvorena točka na našem dnevnom redu jest e, misija u Norvešku 7. do 9. svibnja 2018. debriefing. Gospođa Hena Virkunen koja je bila na čelu izaslanstva je tu, ali imam zaista dugačak popis tema zakonodavstvo u području tržišta električne energije i obnovljivih izvora energije, upravljanje plinskim mrežama i budućnost plinske industrije, e, tehnologija rafiniranja e, nafte, istraživanja vezana uz čistu energiju, učinkovitost upravljanja otpadom. Samo tri dana u Norveškoj. Jeste li uspjeli obuhvatiti sve ove teme, gospođo? Da, gospodine predsjedatelju, da. Ja sam tamo bila samo dva dana jer program je zaista bio prepun, a zatim je Massimiliano Salini zadnjeg dana preuzeo uh, vođenje izaslanstvom jer su mi tri dana bila previše, imali smo toliko aktivnosti. Neću dugo govoriti jer publika nije baš mnogobrojna. Dobit ćete pisano izvješće. Želim samo reći da je bila izvrsna posjeta. Bilo nam je također vrlo zanimljivo kao zastupnicima u Europskom parlamentu otići na tu posjetu. E, tijekom ovih posljednjih nekoliko mjeseci vode se pregovori vezani uz Brexit, a Norveška je jedna od zemalja koja nije članica Europske unije, ali su vrlo blizak partner Europskoj uniji. I s te strane bilo je također vrlo zanimljivo za nas čuti kako Norvežani vide odnose s Europskom unijom. Što se tiče tržišta e, energenata, to je vrlo zanimljivi sektor zato što Norveška nije članica Europske unije, ali implementira gotovo sve naše zakonske akte koji uređuju tržište energenata. Upravo su prenijeli e, paket mjera o energetici, novi paket mjera o energetici u norveško zakonodavstvo. Stoga je to vrlo zanimljivo. Također je Norvežani žele eh, primijeniti naše regulativu vezano uz tržište elektroničkih komunikacija. Norveška koriste samo obnovljive izvore energije, odnosno energiju iz obnovljivih izvora. Eh, sav plin i naftu prodaju nama E, sami ne koriste fosilna goriva, zapravo mi koristimo njihova fosilna goriva, a nakon toga, nakon što se iscrpe nalazišta e, plina i nafte, oni će nam prodavati svoj skladišni prostor. Tako da u budućnosti možemo koristiti iscrpljena naftna i plinska polja za skladištenje u budućnosti. To je vrlo pametno s njihove strane. Jedino mjesto gdje koriste fosilna goriva je prometni sektor, no ponovno 25% novih vozila na tržištu su električna vozila, tako da zaista guraju i korištenje električne energije u sektoru prometa. Oni su vodeća država u svijetu vezana uz to. Dakle, ponavljam, radilo se vrlo zanimljivoj posjeti. Snažno smo se fokusirali na sektor energetike, ali isto tako vodili smo vrlo zanimljive rasprave vezane uz istraživanje. Norveška je vrlo važan partner u našem programu Obzor. Mislim da je to također bilo zanimljivo. A također smo imali i sjajnu priliku posjetiti offshore plinske platforme, išli smo helikopterom 24 km od obale, imali smo prilike vidjeti kako funkcionira rad na tim e, plinskim poljima i dobili smo priliku također zaroniti 300 metara ispod površine mora liftom, vrlo zanimljiva stvar. Mislim da ćemo se uvijek sjećati ovog posjeta i bilo nam je zaista zanimljivo. About their energy and economy during these three days. E, imali smo čitav niz vrlo zanimljivih ekonomskih tema na rasporedu ta tri dana. Hvala lijepa, dragi prijatelji. Hvala Hena na ovom kratkom izvješću. Prenosilo se preko interneta, tako da možete pronaći svoj govor i na e, web stranici odbora ITRE. Bilo je izuzetno važno da ga čujemo i da znamo nešto više o tome kako je prošao posjet u Norveškoj. Hvala vam lijepa, gospođo Hena Firkunen, vi ste bili voditeljica izaslanstva i od vas smo čuli informacije vezane uz ovu temu. Ja bih sada samo želio reći da će se sljedeći sastanak održati 8. listopada 2018. godine od 15 do 18.30 i zatim 9. listopada 2018. od 9 do 12.30 te u poslijepodnevnom dijelu od 14.30 do 18.30. Dakle, u tri dijela. Imate li bilo što što želite dodati po točkom razno? Ne vidim da se itko javlja. U tom slučaju prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja je zatvorena za javnost, to je sastanak koordinatora. Neki od vas sada slobodno mogu ići, oslobađamo ih eh, bilo kakve